Dragi kolege, predlažem da započnemo s radom. Najprije vas molim da nas ispričate što smo zakasili s početkom sastanka, no došlo je do određenog niza promjena u dnevnom redu i zbog toga smo morali skratiti trajanje sastanka, što je dobra stvar, ali to smo tek jučer saznali i dosta kasno, tako da vas nismo mogli na vrijeme obavijestiti. Što se tiče prve točke, usvajanje dnevnog reda, vidjeli ste dakle nacrt dnevnog reda na web stranici našeg odbora ima određeni broj pojedinosti koje vam trebam reći. Dakle, najprije kada je riječ o glasovanju o procjenama proračuna europskog proračuna, tu se radi o izvješću Salvadora Garige, odgađamo to glasovanje jer, pred, jer predsjedništvo još nije e, usvojilo njegov nacrt proračuna. Dakle, izvjestitelj je na raspolaganju odboru za proračune kako bi nam dao iznio dodatne pojedinosti o stanju napretka rada o tome ćemo moći konkretno raspravljati poslije podne. Koordinatori će o tome raspravljati nakon jutrošnjeg sastanka. Mimo toga, razmišljali smo o dodavanju na dnevni red studiju koja se odnosi na način na koji države članice koordiniraju i koriste doprinos e, europskom budžetu zajedno sa nacionalnim proračunima i na zahtjev e, izvjestitelja Jean-Luca Deana i Jan Jensen do tog izlaganja neće doći, naime dokument koji su dobili im se nije činio zadovoljavajući i nije odgovarao onome što su naručili. Osim toga, izvjestitelj o prijedlogu proračuna za 2015. godinu, e, kolegica Ider, e, koja se ovdje nalazi pored mene, tražila je da se o tome raspravlja poslije podne, tako da ćemo to prenijeti na poslije podnevni program. I zaključno, dva izvješća o proračunskim godinama 2014. Anjensen i 2015. E, kolega Jejder, tražili su da se odboru i vijeću od strane našeg, u ime našeg odbora postavi usmeno pitanje nakon javne rasprave, odnosno saslušanja e, povjerenika Levandovskog i Georgijeve o potrebama, dakle, o preuzetim obvezama i konkretno o humanitarnoj pomoći, jer vidjeli ste, dakle, o vanjskoj pomoći Europske unije, e, jer vidjeli ste nakon tog slušanja, Europska unija je najavila 11 milijardi eura pomoći za Ukrajinu i to će biti raspoređeno na dosta upitan način, naime ne znamo kako još. Dakle, svi ste dobili nacrt, prijedlog tog usmenog pitanja koji je jučer poslan svim zastupnicima, članovima odbora i danas, poslije podne, ćemo imati razmjenu mišljenja o sadržaju tog usmenog pitanja. Eto. I još jedna promjena u dnevnom redu. a Jensen, koja ne može biti tu danas, tražio je da njegova točka o prvom e, revidiranom e, prijedlogu proračuna za 2014. bude tema na pospodnevnom dijelu, a e, Inge Gressler je zamolila da točka 17 i 18 za koje je zadužena, dakle da se o tome raspravlja ujutro, a ne poslije podne. želi komentirati ovo. Izvoli. Da, hvala predsjedniče. Predsjednik je uvijek taj koji čestita rođendane i slične događaje, a s obzirom da i ja zasjedam u predsjedništvu, želim mu čestitati, s obzirom da je postao otac i čestitam upravo na tome. Danas je dan očeva. Dan očeva u Španjolskoj. Dakle, nadam se da ćete moći mirno spavati i da vas beba neće previše buditi. Hvala, Ejder. Jako sam dirnut. Da, ja sam, ja imam toliko godina da mogu već biti deda što i jesam, ali eto, ovi unuci imaju ujku koji je star osam dana. To su velike radosti, životne radosti. I svi mi u svom obiteljskom životu znamo da ima nekih radosti koje su još veće od našeg političkog djelovanja. No, vratimo se politici. Hvala još jednom, hvala e, e, Hajder. I želimo joj svi da otkrije što prije iste radosti i jako cijenim njen rad. Znam što to predstavlja e, za oca sudjelovati, biti u svoju ženu, u, tijekom trudnoće i biti uz nju kad e, rađa dijete, a tim više mogu zamisliti kakav je to osjećaj za majku. No dobro, eto, toliko o prvoj točki dnevnog reda. Druga točka su priopćenja predsjednika, dakle većina toga nalazi se na našoj internet stranici. No, to moram dopuniti s jednim jako važnim datumom. Kao što znate, predvidjeli smo u razdoblju između kraja našeg saziva, dakle 25.5. izbora i stupanja na scenu, odnosno početka rada novog saziva parlamenta 1. srpnja, predvidjeli smo izvanredni sastanak odbora za proračune. Kako bismo mogli e, vidjeti, sastati se s povjerenikom za proračune, što je već poslo tradicija, dakle da nam iznese prijedlog proračuna za 2015. godinu koji će biti usvojen e, od strane kolegija i da se to napravi prije nego što e, komisija predstavi medijima i javnosti svoj prijedlog. Dakle, rečeno je da će to biti, najavljeno da će to biti organizirano 4. lipnja, no odgođeno je za tjedan dana to će još potvrditi pismeno, dakle, to će biti u srijedu 11. lipnja. Dakle, već u poslijepodnevnim, odnosno u kasnim jutarnjim satima ćemo održati taj e, izvanredni sastanak kako bismo se mogli e, sastati s povjernikom i tom prigodom s obzirom da će to biti naš zadnji sastanak, predlažem da proslavimo zajedno naših pet godina rada, pet godina koje smo proveli zajedno. Da odamo počast svim onima koji su sudjelovali u ovom radu. Proživjeli smo zajedničke ili osobne tragedije u tom razdoblju, da trebamo sjetiti svih tih događaja, naših suradnika, svih predstavnika drugih institucija s kojima smo radili u tom razdoblju. Dakle, sačuvajte koji trenutak ne 4. lipnja, već 11. kako bismo proslavili to i popili čašicu šampanjca, pjenušca, da čestitamo svim onima koji su bili E, izabrani, ponovno izabrani i da pozdravimo one kolege koji će nas napustiti. Eto, toliko što se tiče obavijesti priopćenja predsjednika što se tiče treće točke odobrenje zapisnika sa sjednice od četvrtog ožujka. Ukoliko nema primjedbi prigovora do kraja našeg sastanka, smatraćemo da je taj zapisnik usvojen. A sada predlažem, ukoliko osoba na koju se to odnosi, a ukoliko je tu, da tu je, kolega Darden, dakle predlažem da započnemo s točkom sedmom i osmom. Dragi kolega, imaš riječ. Hvala predsjedniče. Ja ću biti, nasled biti kratak. Evo, trebam vam eh, predstaviti ova dva rada. Mislim da će biti zadnja. Dakle, mobil, Mobilizirali smo se u okviru rada jedne tvrtke, korištenje sredstava e, za koja treba 3 milijuna i nešto kako bi se pomoglo 1100 e, e, otpuštenih radnika. To ide u ulazi u sklop članka drugog prethodnog članka, dakle na temelju kriterija globalizacije i tu se radi o tvrtki koja ima, e, koja je dosegla razinu 500 otpuštanja u četiri mjeseca. A drugo korištenje sredstava odnosi se na milijun i 964.407 eura kako bi se pomoglo 295 otpuštenih radnika u jednom skupu tvrtki. Tu se radi o 15 tvrtki u automobilskom sektoru u Andaluziju i tu se također radi na temelju kriterija globalizacije i e, u skladu sa prethodnom e, uredbom. Eto, toliko predsjedniče. Hvala. Pozvali smo izvjestitelja e, odbora EMPL, gospođu Moran Chartier, da sudjeluje u našoj raspravi na ovu temu. Ona još nije tu a isto tako treba sudjelovati na radu e, monitoring e, skupine koja će biti poslije. No, međuvremenu, vremenu, glede ovoga što je rekao izvjestitelj, imate li ikakvih pitanja, primjedbi? Ne, dobro. No, kao što sam rekao, tu se tu je na dijelu tu smo na dijelu prethodna pravila, na snazi prethodna pravila i što se tiče rokova, rok za amandmane je 24. ožujak u 12 sati, e, glasuje se na odboru 18.3. na odnosno na odboru EMPL 18. a e, mi glasujemo e, do kraja četvrtog mjeseca nakon prije kraja našeg saziva, to vrijedi i za jedan i za drugi od ova dva projekta korištenja sredstava Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji. Hvala. A sada predlažem da nam Inge predstavi točke 17. i 18. Inge, izvoli imaš riječ. Hvala. Započet ću eh, s onim što se odnosi na političke stranke. Pregovaralo se i 4.3. smo imali sastanak izvjestitelja u Sjeni i dogovorili smo se o tome da se što prije dogovorimo s vijećem. Mi tražimo rješenje, predstavljamo rješenja, ne problem. Došlo je do toga da je prvi susret e, odgođen zbog problema letova i u tijeku pripreme sutrašnjeg sastanka nastojala sam e, kontaktirati e-mailom e, kolege. Došli smo do konsenzusa s predstavnicima komisije. Naime, tu se temeljimo na tekstu parlamenta. Treba još nešto napraviti što se tiče provjera računa. Tu se predviđa jedan sustav koji, oko kojeg bismo se mogli složiti. Svi još nisu rekli, koji su, nisu još iznijeli svoje stavove. Sutra to neće biti službeno trijalog, već razmjena mišljenja. Mislim da smo dovoljno napredovali kako bismo došli do sporazuma koji bi mogao biti usvojen na 25. E, ožujka na Koreperu i mislim, nadam se da ćemo se moći dogovoriti glede toga. Dakle, na pravom smo putu. No, isto ne vrijedi i za ovaj drugi dosije. Ja ću se nadovezati odmah na drugi dosije ili želite da zaustavim? Dobro, nastavljam. Dakle, što se tiče drugog dosija, e, instrument povezivanja Europe, dakle vijeće e, izgleda blokira dosje. Jučer sam imala razgovor sa predsjedništvom vijeća, sa nadležnom e, općom upravom također, nastojali smo uznapredovati malo, no tu je i dalje pitanje broja godina potrebnog za prijenos podataka. Tu se razmimo ilazimo isto tako glede postupka. Naime, brojna pitanja su i dalje otvorena, no nastojat ćemo naći rješenje, zajedničko rješenje s vijećem, ali i vijeće treba malo napredovati u svom radu. Treba nam isto tako jedna mjera elastičnost za mala i srednja poduzeća po članu 178. Ukoliko se to ne usvoji, bit će šteta. No ovdje sam malo razvučena na sve strane. Ukoliko, svakako ukoliko se vijeće bude držalo svog trenutnog stava, onda nećemo moći raspolagati brojnim sredstvima u sklopu ovog instrumenta za povezivanje Europe, a to ne želimo. Mi želimo da Europa bude modernizirana, napredu i to je dosta čudna situacija. Jednostavno ne napredujemo. Oni su rekli da, ali ministri financija i nadležne institucije zatežu jednostavno. Ja sam još uvijek zainteresirana da ostvarimo neki napredak, eh, zadovoljavajući ishodno vijeće. Treba razumjeti da se ovdje radi o novcu koje njima se stavlja konačnostne raspolaganje, no oni sami sebe podrivaju ovdje. Tako da ne razumijem u cijelosti što se događa, no eto po situaciji kakva je sada, tome je tako. Imat ćemo poslije podne jedan e, sastanak u užem sazivu, nadam se da ćemo odnaći neko rješenje. Imamo sutra ujutru sastanak i nadam se da ćemo poslije toga moći vidjeti malo jasniju sliku. Hvala Inge. Dominik Rike je e, tražio riječ. Hvala gospodine predsjedniče. E, ja ću ovdje govoriti e, kao izvjestitelj zato što nakon što sam saznao za te poteškoće o kojima je Inge govorila, Htio sam reći da stajalište vijeća u pogledu financijske uredbe i ovog instrumenta su takve da na vrlo ozbiljan način mijenjaju uredbu kakva je usvojena. Što se, e, što se tiče višegodišnjeg financijskog okvira, jednog vrlo važnog elementa, moram podsjetiti da je vijeće već e, smanjilo brojke od 55 milijardi na, od 50 milijardi na 33 milijardi. To je ogromno smanjenje i mislim da se zaista radi tu o strateški važnom pitanju. Samo želim naglasiti da stajalište vijeća u pogledu financijske uredbe je e, takvo da ozbiljno mijenja e, strukturu e, same financijske uredbe. Financijska uredba nema samo za zadaću razriješiti neka pitanja koja su sporna sa ministrima financije, nego se ovdje radi o E, korištenju, o fleksibilnom e, korištenju sredstava, na primjer e, u pogledu nositelja projekata. Radi se o strukturnim važnim elementima financijske uredbe, odnosno višegodišnjeg financijskog okvira stvari kada se promijene na ovaj način, situacija će postati vrlo e, teška i dugotrajna i komplicirana za e, aktivnosti nositelja projekata. I e, tu se radi o rezovima u projektu koji zaista onemogućavaju odvijanje projekata. I to dobro pokazuje da stajalište vijeća jest e, ima tendenciju vratiti se na e, iznose koje smo prethodno bili dogovorili e, a ne samo da imamo financijski okvir koji eh, nas eh, ne zadovoljava u potpunosti, ako se smijem dopustiti to reći, nego je zaista nedopustivo vidjeti na koji se način koristi financijska uredba kao politički instrument, politički alat eh, od i, i, mislim da ću ja uputiti pismo nekima od nas i odboru, dotičnom odboru ali želim zaista naglasiti koliko se radi o, o, koliko je ovo pitanje ozbiljno tu pokazuje da e, u vijeću imaju neke tendencije koje su zaista e, štetne i loše ne želim da dođemo u e, situaciju gdje se dovede u pitanje toliko malo operativnih kredita koje već imamo na raspolaganju to zaista nije korektno i mislim da je to vrlo ozbiljno pitanje hvala vam Da li postoji rizik da se nećemo, e, da nećemo postići sporazum do kraja saziva? Da, to je, to je taj rizik. Da, i prije nego što ovo vijeće ne, završi svoje predsjedništvo. Da, da, razumijem, razumijem problem, da, da. Dobro, hvala vam. E, niko se više ne javlja za riječ. Hvala Inge. E, sretni smo što je upravo Inge izvjestiteljica za e, ovo vrlo važno pitanje jer je, e, koliko svi znamo, vrlo energetična osoba. Sada vas molim da prijeđemo na točku broj 10. Radi se o grupi za praćanje fonda za europsku pomoć najugroženijima i korištenje dodatnih sredstava za 2014. godinu. poznajete princip funkcioniranja grupa za praćenje. Za nas je to prilika, za, za izvjestitelje, ali i za druge članove odbora, da izmijenimo e, mišljenja sa osobama koje su zadužene za upravljanje tim programima u Europskoj komisiji. Najavili su mi da, najavljeno mi je da iz Europske komisije Ovdje imamo i opće uprave zapošljavanje, poljoprivredni. opća uprava za zapošljavanje e, je ovdje, ovdje predstavlja Andreja e, Sukošana e, Toševa. Dobar dan, gospođo, dobrodošla. Isto tako gospođica Emanuel Gijenev, zadužena za politike. Gospodin Serge Legal, koordinator za međuinstitucionalne odnose. I gospodin Patrik Maleza, tim lider, odnosno voditelj e, e, tima, voditelj projektnog tima. Isto tako, e, e gospođa Šabolš, zatim iz e, Katarina Mucka, e, gospođa iz e, iz opće upravo za proračune. Isto tako gospođa Leticija, asistentica. Dobrodošli, svima želimo dobrodošlicu. E, tu je i gospođa Moran Chartier, odnosno nije još s nama, ali trebala bi nam se pridružiti e, i sjesti pored mene. Ova grupa za praćenje fonda e, je zadužena za proračun 2014. i 2015. Ajder, vi ste ovdje, možda, nam možda možete pokrenuti i započeti raspravu. Da, dobar dan svima, dobrodošli svi. E, mi smo komisiju uputili niz pitanja. Zašto smo e, organizirali, zašto smo e, uspostavili ovu grupu za praćenje? E, fond za europsku pomoć najugroženijima je fond na kojem smo naporno radili tijekom čitavog saziva i to je dio programa o kojima smo raspravljali i tijekom rasprava o financijskom okviru. Mi želimo zadržati iste iznose i želimo da fond dobro profunkcionira jer mislimo da je u ovom trenutku potrebno više nego ikad da imamo jedan takav fond i želimo e, čuti od grupe za praćenje e, fonda e, kako funkcionira taj fond, posebice u, e, je li usklađen sa pravilima, sa svim, e, sa regulativom. E, zatim zanima nas kako, kako najbolje upravljati fondom E, bilo je određenih kašnjenja to je sa uspostavljanjem fonda a to je bilo zato što su se oduljile i rasprave o višegodišnjem e, financijskom e, okviru i bile su uvedene prijelazne odredbe kako se kako bismo mogli ipak iskoristiti fond u prvim mjesecima ove godine i kako bi fond mogao nastaviti raditi i nakon toga svi smo svjesni važnosti ovog fonda i upravo zato zato e, želimo čuti što ima za reći komisija o svim problemima i mogućim e, predloženim rješenjima. Hvala vam. E, tko, želi, tko se želi javiti za riječ u ime komisije? Izvolite, gospođo. Hvala, gospodine predsjedniče. Komisija pozdravlja stupanje na snage uredbe o e, Fondu za europsku pomoć najugroženijima 11. ožujka i htjela bih zahvaliti parlamentu na potpori e, koju smo dobili u uspostavljanju ovog vrlo važnog e, instrumenta europske solidarnosti. Izaziv sada, izazov pred nama sada jest hitro prijeći na provedbu fonda i e, vidjeti koji su to glavni izazovi pred nama. E, vi ste primili naše e, odgovore napismeno, ali bih htjela ovdje iskoristiti priliku da usmeno vam kažem neke važne pojedinosti. Što se tiče programinga, države članice imaju šest mjeseci da nam predaju svoje operativne programe i nakon toga počnu pregovore sa komisijom. Mi se nadamo da zemlje članice već rade na tome i one koje su e, već iskoristile e, instrument za e, pomoć za hranu su već e, dobro uznapredovalo u pripremi operativnih programa. Mi smo e, već e, u kontaktu s nekim zemljama članicama koje će biti spremne već krajem ožujka, međutim još nismo dobili formalno niti jedan gotov operativni program. Međutim, države članice ne moraju čekati formalno e, odobrenje svojih operativnih programa da bi počele sa provedbom fonda i to zahvaljujući pregovaračkom timu parlamenta u velikoj mjeri. E, uredba e, je predvidjela početni datum 1. prosinca 2014. godine za prihvatljive troškove i e, sada smo već čuli od nekih e, država članica da su počeli sa procesom nabave, javne nabave za kupnju e, potrebne hrane u okviru ovih programa. što se tiče produljenja roka u okviru programa raspodjele hrane iz 2013. godine, E, nadamo se da neće doći do e, problema u pružanju pomoći najugroženijima. Države članice, e, njih 20 koje već provode slične programe su na dobrom putu, neke već koriste takozvani OP2 operativni program Komisija je spremna i nada se da će, odnosno misli da će e, se većina operativnih programa predati u e, okvir unutar roka od šest mjeseci, odnosno do 11. srpnja, e, rujna i nadamo se da će konačna odluka biti usvojena od strane komisije do kraja godine u pogledu tih operativnih programa. Što se tiče postupka usvajanja, komisija će pratiti napredak operativnih, u, s operativnim programima i mi smo spremni na vrlo hitru reakciju ako e, sredstva ne budu dovoljna za financiranje e, inicijalnih 11% Uh, e, i od inicijalnih dvije 2,5 milijarde eura, sada mogu zadovoljno reći da imamo gotovo 3,2 milijarde eura. U aneksu tri uredbe uključili smo popis alokacija po državi članici i imamo na raspolaganju dodatnih 1 milijardu eura za fond i htjela bih e, e, zahvaliti e, parlamentu na njihovoj potpori u tome da brzo napredujemo. Htjela bih reći da osim eh, programiranja i provedbe, eh, komisija isto tako eh, se koncentrirala na nadzor i na prikupljanje podataka od samog početaka, zato što je prikupljanje podataka o troškovima i ljudima kojima je pružena pomoć vrlo važno za komisiju. Mi smo parlament obavijestili usvajanju delegiranog akta 13. ožujka i delegirani akt sadrži E, odredbe o podacima koje će se prikupljati i e, prikupljati od strane država članica i mislimo da će ti podaci biti vrlo korisni i za parlament i za vijeće. Hvala vam. Très bien. Merci, madame. Hvala. Odlično. Da li se još netko od strane komisije želi javiti za riječ? Ne. Nešto se tiče opće uprave za pošljavanje. Da li je opća uprava za poljoprivredu zastupljena jest... Želite li vi nešto reći? Iznijeti stav opće uprave za poljoprivredu možda? No. Bien. Et du côté Dobro, a što se tiče opće uprave za proračune? Ne, nitko, dobro. Gospodine Preza, izvolite. Hvala, predsjedniče. Evo, ovo je trenutak kad e, nadležne službe mogu objasniti program, provedbu. Opće uprava za proračun ne je odgovorna za proračunska pitanja, odnosno fondove i ovo je već zaključeno za razdoblje za 2014. godinu. Eto, toliko. Hvala. Hvala. U međuvremenu Elizabeth Moran Chartier, izvjestiteljica odbora za zapošljavanje, nam se pridružila. Pozdravljam je. Želim dobrodošlicu. Hoćeš nam ti iznijeti svoj stav, postaviti pitanja, iznijeti prijedloge. Naime, trebamo iskoristiti to što je ovdje i Eider izvjestiteljica za proračun za 2015. godinu. Tu su i predstavnici komisije, općih uprava za e, zapošljavanje, poljoprivredu i proračun. Te Ann Jensen, izvjestiteljica za proračun za 2015. godinu, koja nam, koja će za 2014. godinu koja će nam se pridružiti. Izvoli, za imaš riječ. Hvala, predsjedniče. Najprije želim zahvaliti odboru za proračune, jer e, zalagati se za fond pomoći najugroženijima nije bilo lako s obzirom na stavove koje su zauzeli šefovi države i vlada. Svjesna sam koliko su odbor za proračune i ti osobno, ali koliko mi dopuštaš ovakvu prisnost. Dakle, znam koliko si se zalagao i koliko si bio učinkovit za zaštitu u zaštiti ovog fonda za najugroženije. Zatim želim nešto reći i Europskoj komisiji. Oni su nam e, puno pomogli što se toga tiče. Dakle, Elmer Costello, izvjestitelj o fondu pomoći za najugroženije nam je puno pomogao. Ja sam sama izvjesteljica za Europski socijalni fond i naša suradnja je bila jako dobra i jako važna. I evo samo par riječi. Želim reći da je ova stvar bila od temeljnog značaja i krucijalna je bila pomoć komisije. Naime, nakon svih poduzetih akcija solidarnosti, financijske solidarnosti, u vezi s krizom, dakle, danas vidimo, uviđamo da je solidarnost između građana nešto na što se čeka i djelovanje Europe na polju pomoći najugroženijima je jako važno. Čeka se to jer evo 19 milijuna europljana ne, nemaju dovoljan e, E, unos proteina svakodnevno. Dakle, mislim da je ovaj kompromis zadovoljavajući. Došli smo do kompromisa u kojem su svi našli zadovoljavajuće rješenje, osobito kada se radi dakle, uspostavi te temeljne pomoći u svim državama članicama i s mogućnošću prilagodbe. Samo želim privući pozornost na jednu točku koja nam je bila problematična i glede koje moramo biti jako oprezni. Naime, u samoj uredbi dobro ste primijetili da je zabranjeno da da karitativne udruge primaju makar i simboličan iznos finan, iznos eh, kada se, eh, kada se distribuiraju E, prehrambeni proizvodi i e, do kojih je došlo na temelju e, financijskih sredstava iz Europskog fonda za pomoć najugroženijima i to uznem, to remeti način funkcioniranja socijalnih prodavaonica koja je zasnovana na distribuciji tih prehrambenih proizvoda. Dakle, mi ćemo mi smo već upozorili komisiju s tim u vezi i povjerenik Andor je već intervenirao i to je jasno po tom pitanju. I ta njegova intervencija nam je omogućila da odškrinemo malo vrata i da očuvamo funkcioniranje tih socijalnih prodavovnica. I jako je važno da se to kaže na terenu jer povjerenik Andor, a ovo govorim sve pod nadzorom e, Andrijane koja je savršeno upoznata sa svim ovim. Dakle, povjerenik je naime rekao da u uredbi stoji da je zabranjeno da se prima dakle kad se dijeli prehrambena pomoć da se e, za naj, e, iz fonda za pomoć za najugroženije da se zauzvrat prima financijska pomoć, ali za sve one koji ne primaju e, sredstva iz fonda za pomoć za najugroženije, tu nema problema. Dakle, istovremeno vidite da ima neki prehrambenih proizvoda koje su kupljene iz fonda za e, pomoć na najugroženijima, druge koje nisu. Dakle, eto, zahvaljujući tome te e, socijalne prodavnice mogu nastaviti s radom. I to je bila ta poteškoća koju smo nastojali riješiti na naj najbolji mogući način. Nije uopće bilo jednostavno. U svakom slučaju, hvala odboru za proračune. Iznimno smo vam zahvalni jer vjerujem da smo ovdje odigrali jako važnu stvar za naše e, sugrađane i za cijelu Europu. Hvala Elizabete. U međuvremenu nam se pridružila Jan Jensen. An, želiš li nešto reći, iznijeti komentare? Ovdje su među nama nazočni predstavnici komisije, opće uprave za zapošljavanje, za poljoprivredu i za proračune. Dakle, Ajder je kratko predstavila temu, Adriana nam je iznijela, nam je dala neke odgovore. Da li se ti želiš u ovom trenutku javiti? Hvala vam. Biću vrlo kratka. Ono što je jako zanimljivo je da je ovo veća promjena u programu nego što se čini. Ja dolazim iz Danske gdje smo bili protiv ovog programa. Većina je bila protiv i mislili smo da nikad nećemo utrošiti taj novac, međutim stvari su se drugačije razvijale. Sada je program uspostavljen kako bi pomogao najugroženijima u društvu i to ne kroz distribuciju hrane, već kroz drugačiji način upravljanja resursima. I zato mislim da je dobro imati pregled kako će se zemlje članice pozabaviti s tim programom. On je bio dijelom zajedničke poljoprivredne politike jer smo imali velike zalihe mesa, sada to više nemamo i ukoliko nastavimo s ovim programom onda on poprima drugačije obrise i fokusira se više na ono što možemo zaista učiniti za najugroženije dijelove društva kako bismo im olakšali situaciju. I znamo da se situacija ne poboljšava u ono većem broju zemalje. i to je najveće, najvažnije pitanje za koje bih htjela da komisija odgovori Da nam kažu što zemlje članice zapravo poduzimaju jer će se ta situacija razlikovati među pojedinim zemljama članicama? Izrađujete li nekakvu vrstu plana razmjene ili razvijene dobre prakse? Zato što bi to bilo jako važno. Kako bismo se osigurali da se novac e, dobro troši. E, to je bilo ono što je zabrinjavalo moju zemlju, ali evo počinjemo podržavati ovaj program i ovaj novac se možda može iskoristiti na najbolji mogući način. José Manuel Hvala, Ana. José Manuel Fernand. Hvala vam. Ja želim čestitati na ovim koracima unaprijed koje smo uspjeli postići. Sada je važno da imamo na raspolaganju ova sredstva koje su kolege spomenule, koji su namijenjeni najugroženijima, dakle obiteljima kojima je to najpotrebnije. Kada je riječ o poljoprivrednim viškovima, htio bih znati imamo li ih, uopće kako ih koristimo. Postoji li mogućnost da se ovi viškovi iskoriste za ove najugroženije obitelji. Po meni to bi mogla biti jedna dobra ideja jer nema smisla imati e, viškove koje ne možemo iskoristiti za one kojima je to najpotrebnije. Možda bismo mogli promijeniti zakonodavstvo kako bi e, to bilo moguće iskoristiti te viškove. Znam da je Europski sud rekao da to E, nije moguće s obzirom na trenutno važeće zakonodavstvo, međutim možda možemo promijeniti propise kako bismo mogli koristiti poljoprivredne viškove unutar strategije 2000, Europa 2020. vodeći računa o resursima, održivom rastu, te imajući na umu da se istovremeno moramo boriti protiv siromaštva. Dakle, kako iskoristiti postojeće poljoprivredne viškove koje, postiž, koje postoje, koji se ne koriste, kako ih uputiti prema onima najugroženijima. Merci. Euh. Hvala. José Daniel. A sada... Evo, Draga pervanša, počeli smo razgovarati s kolegama iz komisije i u skladu sa formulacijom monitoring skupine organizirali smo razmjenu mišljenja o programu pomoći za najugroženije osobe s dužnosnicima koji u Europskoj komisiji rukovode tim programom i pripremaju taj sustav i to su predstavnici opće uprave za zapošljavanje, koje već sigurno poznajete, i zatim opće uprave za poljoprivredu i za proračun. Želite li se odmah javiti za riječ? Dobro, evo, Jan Milder, imate riječ. Hvala vam. Imam jednostavno pitanje. Poznato da nisu sve zemlje članice entuzijastične ovim programom. Zanima me koliko ih od 28 ukupno posudjeluje u ovom programu. Pretpostavljam da nisu sve dodijelile sredstva ovom fondu. Što se događa ukoliko on odbijaju u njemu sudjelova euh, ja bih na jedno pitanje dodao sljedeće. Po mišljenju Europske komisije, možete li nam iznijeti svoje, svoju procjenu načina na koji je svaka država članica do sada koristila sredstva iz fonda i bez da ikoga optužujemo, ali možete li nam dati primjer dobrog i možda manje dobrog korištenja. Eto, to bi nam bilo od pomoći. Elga Triple, izvolite. Hvala vam. Kada pogledamo zemlje članice, zanima me kako među njima funkcionira komunikacija i kako one dopiru do najugroženijih. Postoje li različiti sustavi ili zajednički pristup? Znamo li kako to funkcionira u svakodnevnom životu? Htjela bih neku informaciju o tome. To je svakako jako zanimljivo pitanje. Ja pod eh, nadzorom e, mojih kolegica iz Francuske mogu reći da je u Francuskoj e, komunikacija napravljena onog dana kada je sud okončao funkcioniranje i postojanje prethodnog sustava i tu su odjednom Francuzi uvidjeli da Europska unija pomaže najurženijim osobama, a do tada nitko toga nije bio svjestan mimo Katrin Trotman. Mo, jedva da sam pretjerao. Oprostite što vas e, prekidam, e, samo sam e, možda mogla reći nešto konkretnije o ovoj temi što se tiče stajališta Francuza o pomoći najugroženijima od strane Europske unije, mislim da je jedna slavna, oni, oni svi znaju da e, radi se o Kolušu, jednoj vrlo slavnoj osobi u e, Francuskoj. E, on je On je o tome još e, sa Delorom e, razgovarao, a ova odluka suda zaista jest e, u francuskoj javnosti u, u francuskoj javnosti aktualizirala to pitanje, ali naravno ne možemo ignorirati činjenicu da su Koluš i, i, i Delor učinili ovo pitanje popularnim. Da, to je bilo pred 20 godina. Ne, ne, ne, svi su francuzi poznavali taj program E, ali nije bilo svima poznato da u tome sudjeluje u tolikoj mjeri Europska unija. Ne, oprostite, to je jedna francuska e, rasprava. E, ovo pitanje je bilo vrlo dobro postavljeno. Helga, hvala na tom pitanju. Monika Majer. Imam jedno pitanje. No, u vezi s onim što je rekao kolega Fernandez. Ako se dobro sjećam, sud je rekao da ukoliko nema stvarnih viškova u poljoprivredi, da tada ništa ne možemo prebaciti u ovaj fond. Međutim, ukoliko postoje zbilja viškovi, da se tada one mogu usmjeriti prema najugroženijima. Međutim, Pitam se koliko imamo novca uopće za najugroženije. Moje drugo pitanje je imamo li trenutno viškove koji bi se mogli iskoristiti ili koji bi se trebali moći iskoristiti ili one uopće ne postoje u poljoprivredi? Merci, Katrin euh, Hvala, a sada Katrin Trotman. Hvala predsjedniče. Ja želim postaviti jedno kratko jasno pitanje komisiji. Kao što ste uvidjeli sami, postoji raskorak između trenutka kada se može posegnuti za fondom i trenutka u kojem e, države članice mogu iznijeti stanje svog djelovanja. Što je predviđeno od strane komisije ili što će biti predviđeno od strane komisije glede e, djelovanja e, koje podrazumijeva nevladin sektor u ovom razdoblju, jer ne možemo zamisliti da, da u tom razdoblju neće biti nikakvih potreba i da se može napraviti, pricunuti na pauzu što se tiče potreba građana. Dakle, to je ključno pitanje kada je riječ o percepciji i primatelja pomoći i dionika u radu. Hvala Katrin, sad Salvador Gariga ima riječ. Sí, prezidente, eh, Predsjedniče, htio bih samo dodati jedan, jedan element. U urbi se spominje dio o financijskim sredstvima, međutim, ovaj fondu najugroženijima Ovom fondu nije potreban, nije potrebna jedna posebna financijska uredba o načinu na koji će trošiti sredstva. Mislim da je riječ o vrlo skupom programu kada govorimo o njegovoj administrativnoj realizaciji. Zanima me jesu li ovdje pokriveni i administrativni troškovi, odnosno troškovi distribucije u svakoj zemlji članici ili ne. Merci Salvador. Hvala Salvadore. Goran Thank you, chair. Hvala vam. Želim se nadovezati na ono što je rekla kolegica Jensen. Jedan od razloga zbog kojih su Danska i Švedska povijesno protiv ovog sustava ne zato što ne želimo pomoći siromašnima, već zato što imamo opći sustav e, socijalne skrbi koji e, jednostavno, kojem bi ovako nešto bilo višak. I zato nemamo niti velik broj nevladinih organizacija koji se bave ovom vrstom pomoći za razliku od nekih drugih zemalja. Također smo kritični zato što nije bilo jasno je li glavni cilj, je li, glavni cilj ovog programa pomoć siromašnjima ili pomoć poljoprivrednicima. Zato ovo nikad nije bilo naročito popularno u Skandinaviji, ali nadovezujući se na pitanje kolege Muldera, Htio bih da se nešto e, razjasni. U ovoj situaciji sa novim sustavom je li obavezno za sve zemlje članice da sudjeluju imali načina da se zemlja članica može isključiti iz sustava. Htio bih da mi se to e, razjasni. S druge strane, postoji određena fleksibilnost unutar e, sustava, ako sam dobro razumio, te nije potrebno da zemlja članica koristi pre, podjelu prehrambenih proizvoda, može li sudjelovati na drugi način u sustavu i na taj način bi to bilo kompatibilnije sa našim sustavom socijalne skrbi. Mislim da bi bilo važno koliko bi mi se moglo razjasniti u kojoj mjeri je ta fleksibilnost prisutna, koliko se možemo koncentrirati na samo neke dijelove sustava i ne koristiti recimo ovaj sustav podjele hrane. Možete li mi razjasniti dakle ovu fleksibilnost namijenjenu pojedinim zemljama članicama? To bi bilo od velike važnosti. Sada švedska vlada evo razmatra kako bi trebala uspostaviti vlastiti program i na koji način iskoristiti sredstva. Hvala Goran. Paul Rubi. Hvala vam, predsjedniče. Ovo je veliki izazov. Dakle, moramo utvrditi na koji ćemo način e, rješavati problem e, nedostatka, nedostatka raspolaganja energentima, ima ljudi koji si ne mogu priuštiti da uopće koriste energente. Zanima me ima li nešto s tim u vezi u ovom programu. Merci bien. Uh, tu hvala. Eider, eh, htjela si još nešto reći, a onda gospođa Beres ima nekoliko pitanja. Hvala vam. Već sam dala odgovore na neka od postavljenih pitanja. Međutim, htjela bih nešto reći o mjerama, prijelaznim mjerama. To se nalazi u našem e, dokumentu. Dakle, jasno je stajalište Europske komisije i, i njezini ciljevi, ali što će se dogoditi ove godine s obzirom na to da operativni programi neće biti operativni. dakle nećemo uspjeti potrošiti raspoloživa sredstva i koja bi mogla biti rješenja za takvu situaciju, odnosno koje će biti posljedice te situacije. Što će se dogoditi sa, sa funkcioniranjem nevladinih organizacija koje su zadužene za distribuciju hrane? Hvala, gospođo predsjednice. E, Hvala gospodine predsjedniče i hvala vam na ovoj vrlo važnoj raspravi. E, radi se o vrlo važnom e, pitanju i mislim da je dobro kada se radi o sadržaju ovakvog e, teksta, ovakvog programa, dobro je da zajedno radimo na tome. Jer mislim da naš pristup bez vašega nije previše koristan. E, prije nego što e, postavim pitanja, htjela bih naglasiti nekoliko elemenata koji su za nas kao su e, autore ovog zakonodavnog prijedloga važni. Prvo pitanje su ti, se odnosi na te poljoprivredne viškove. Ovaj tekst je u potpunosti u skladu sa odlukom suda i ne ne, ne dopušta korištenje poljoprivrednih viškova i zato je ovaj dosje prešao iz nadležnosti e, odbora za poljoprivredu e, na odbor za e, zapošljavanje. Mi smo mi smo u, u, prvotno mislili da bi mogli e, poljoprivredne viškove koristiti za ovu svrhu, ali e, to je u potpunosti u protivnosti sa e, odlukom suda i zato o tome više nema pitanja. Radi se o fondu za socijalnu pomoć. To, sam, to je prvo bilo. Drugo, što se tiče proširenja polja primjene, područja primjene fonda, prije svega ovaj fond ima za cilj e, e dijeljenje pomoći i isto tako uspostavljanje kako bi se odgovorilo na e, bojazni e, država članica a mislim da ste i vi, gospođa Njensen i gospodin Farm isto, e, su, e, svi su oni e, rekli da ne žele čuti niti o prehrambenoj pomoći, niti o poljoprivrednim viškovima i zato smo morali naći paralelni put za uspostavljanje ovog fonda i radi se o e, putu e, koji zovemo e, borba protiv socijalne isključenosti i radi se o programu koji odgovara na posve druge vrste problema odnosno bojazni i, pitanja kad se radi o fondu za socijalnu pomoć ne možete vršiti nadzor nad tim e, e, fondom niti e, objavljivati projekte na način fonda koji bi samo dijelio prehrambenu pomoć i zato smo trebali imati dva paralelna programa zapravo i e, svaka država članica bi trebala odabrati e, način na koji će njihova, na koji će njihova država pridonijeti, odnosno sudjelovati u tom programu. Znači radi se zapravo o dva paralelna programa i e, želim ovime utješiti sve one koji ne žele uvesti program prehrambene pomoći. Što se tiče e, pismenih e, odgovora komisije koji su rezultat pregovora e, i mi smo u i, što se tiče tog odgovora komisije moram reći da smo mi već jučer odobrili odnosno potvrdili usvojili delegirane akte koji omogućavaju brzu primjenu e, e, instrumenata, ali mislim da bi nam komisija možda mogla e, objasniti što je točno predviđeno tim delegiranim aktima i provjeriti hoće li to imati učinak u financijskom pogledu. Što se tiče iznosa na kojem je parlament e, inzistirao jako. E, mislim da u proračunu za 2014. E, godinu sredstva će biti niža od sredstava koja su bila predviđena pravnom osnovom, odnosno u pravnoj osnovi. E, mislim da je to vrlo važno pitanje koje moramo razjasniti. Možda je to već neko spomenuo, ali mislim da to stvarno moramo jasno čuti od komisije, zato što Europski parlament u više navrata e, glasovao za 3,5 milijardi. I e, zatim što se tiče računovodstvenih Eh, trikova. Eh, htjela bih da se to razjasni na koji način se, misli to sve provesti. Eh, jer za nas u parlamentu to je bilo vrlo važno pitanje i mislim da to važi isto, to, to, to je važno i za naše građane, za naše za naše sugrađane, zato molim komisiju da nam to razjasni. Ali oprostite, još samo želim se osvrnuti na poljoprivredne zalihe. E, tu se ne radi o programu koji se zasniva na poljoprivrednim zalihama, ali bilo bi zanimljivo možda vidjeti koriste li se uopće u nekim drugim područjima poljoprivredne e, zalihe, ali to je pitanje koje se tiče nečeg drugog, ne ovoga ovdje. Hvala, Elizabet. E, možda samo par riječi. Michel Dontan, moj kolega koji radi u komisiji u, upravi za, u, odboru za, koji, koji sjedi u odboru za poljoprivredu poljoprivredne zalihe koje su odvojene od fonda u svakom slučaju moguće je korištenje, ali to nije povezano sa 3,5 milijarde eura onih osnovnih sredstava koje su na raspolaganju. Opća uprava za poljoprivredu bi mogla odgovoriti na ovo pitanje. Oprostite, sad e, još e, dvoje kolega se javilo za riječ. Alda, za početak. Obrigada, Presidente. Eu gostava de eh, fazer uma, duas perguntas. Hvala vam. Imam, htjela bih postaviti dva pitanja. Kolegica Berez je upravo rekla da ovdje nije riječ isključivo o programu koji daje pomoć u hrani, već da je riječ o programu koji se bori protiv socijalne isključivosti. Dakle, htjela bih konkretno čuti kako se nosimo sa novim potrebama naših sugrađana koje se ne tiču samo potreba za hranom, već je riječ i o nekim drugim potrebama kada govorimo o obiteljima koje su najugroženije ko smo spominjali da postoje obitelji koje, ne, se ne mogu priuštiti struju, druge energetske izvore, pa čak nemaju pristupa vodi i ili liječničkoj pomoći. Dakle, u nekim zemljama kao što je Grčka došla upravo do te situacije. Vidimo pravu katastrofu kada je e, riječ o najugroženijim dijelovima društva to se ne tiče samo e, manjinskog dijela stanovništva, već je riječ o zbilja velikom broju građana. Kada je riječ o zemljama, članicama koje su naročito ranjive, zanima me hoće li za njih biti stvoren poseban fond, odnosno posebna pravila kada je riječ o primjeni ovog fonda. Hvala, Ašvaf. Hvala vam. Evo, samo sam htio e, nekoliko pitanja postaviti, a e, gospodin predsjednik je već e, i aludirao na, na jednu, točku. Prvo, ne razumijem zapravo ovo pitanje poljoprivrednih viškova. Imam tri pitanja konkretna. Kad govorimo o poljoprivrednim viškovima, radi se o vrlo ne nepouzdanom, e, nepouzdane količini e, koja e, je podložna velikim fluktuacijama koji ovise i o sezoni i o fluktuacijama na tržištu i dostupnost tih viškova je potpuno nepouzdana. Drugo, priroda ovih viškova je takva da je to pravo da je to roba, rasuta, prava rasuta roba. I e, mislim da zato to nije prikladno. A treće što želim reći, e, e mislim da jedno takvo, jedna takva zaliha e, je a, vrlo važna i za Um, e, i za upravljanje e, periodima gdje e, postoji nedostaci hrane. Zatim, druga stvar o kojoj želim dobiti pojašnjenje, radi se o socijalnoj politici koja je donesena u okviru zajedničke poljoprivredne politike i moje pitanje je li zajednička poljoprivredna politika zaista e, nešto čime trebamo e, se voditi u socijalnoj politici i da li zaista on, u tom slučaju imamo vrijednost za novac? E, hvala Richarde na ovom pitanju. Nakon presude suda koji je presudio da je protivno odredbama ugovora da financiranje socijalne pomoći iz e, okvira zajedničke poljoprivredne politike nije dozvoljeno. E, i, odnosno nakon te presude smo to napustili tu praksu i zato više ne koristimo poljoprivredne viškove. Ono što je e, sada imamo je dogovorio odbor za zapošljavanje sa vijećem a isto tako smo mi iz odbora za proračune e, sa vijećem ispregovarali za sedam sljedećih e, godina socijalni program za najugroženije osobe e, kako bi im se pružila i pomoć u hrani, ali isto kao što je Alda spomenuli, spomenula, radi se o drugim vrstama pomoći u područjima u kojima, te, u kojima su te osobe posebno potrebite. Ako zaista dođe do poljoprivrednih viškeva, morat ćemo vidjeti kako ih možemo koristiti, ali smo pravni temelj tog sustava, tog korištenja morali u potpunosti promijeniti. E, sada Sada imam ja pitanje koje se zapravo upisuje u ono što je sve rekla e, gospođa Pere Beres. A, što se tiče proračuna za 2014. godinu, ne postoji e, sklaganje iznosa, nisu istovjetni iznosi iz proračuna za 2014. E, koje se tiču za kredit, za preuzete obveze. Tu se radi o 500 milijuna eura i 1 e, milijun, odnosno 1,2 milijuna e, i zatim ne postoji slaganje između toga i brojki koje stoje u aneksu dva uredbe i kao što je Beres e, Pervanš već rekla radi se o pitanju o nečemu što će biti riješeno isključivo kroz politički dogovor za 2014. godinu a politički dogovor će biti moguć samo ako uspijemo postići prijenos proračunskih sredstava i mislim da bi opća uprava za proračun nam mogla razjasniti ovo pitanje, odnosno reći što oni o tome misle. Evo, mislim da su to sad sva pitanja, sada ću dati riječ predstavnicima komisije. da e, odgovore na ova pitanja. Adriana, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Mislim da postoji vrlo važna e, promjena u načinu na koji e, se u Europi bavimo sa najisključenijim osobama i najugroženijim osobama. Mislim da smo ovdje proširili e, opseg e, u, usporedbi sa prethodnim programima. Mi sada insistiramo na to da kad države članice poklanjaju, odnosno e, kada, kada daju pomoć u hrani ili drugim robama. E, isto tako mi od njih tražimo da sada im pruže savjetovanje i e, pomoć u pogledu njihove socijalne isključivosti i to je ključna promjena u ovom novom instrumentu i novom fondu. Mi ćemo budno pratiti sve aktivnosti koje će biti povezane sa pružanjem materijalne pomoći, odnosno da imamo 5% ukupnog, ukupnih sredstava koje se mogu koristiti od strane upravljačkih tijela država članica za pružanje tih usluga, dodatnih usluga savjetovanja. I kao što je gospodin, gospođa Beres spomenula, ovo će e, e, osim same, e, same hrane i roba koncentrirat ćemo se na aktivnosti socijalne, socijalnog uključivanja posebice za osobe koje su isključene sa tržišta rada i zato imamo tu vrstu programa u okviru ove e, uredbe. Mm, neki kolege su već spomenuli, e, to će biti e, poželjno, to će biti pozitivno za zemlje koje ne žele davati pomoć u hrani, one mogu drugom vrstom programa dati, pružiti pomoć socijalno najisključenijim i najugroženijim osobama. Mislim da je važno da države članice same imaju potpunu diskreciju uh, da same odluče koje grupe žele uključiti, koje žele isključiti, koje će biti njihove, kako će definirati i ograničiti svoje ciljne skupine, e, kako će definirati područja u kojima će e, djelovati, mogu uključiti čitavu državu ili određena područja. Mislim da želimo omogućiti državama članicama veliku fleksibilnost u načinu na koji će provoditi ovaj instrument. E, sve države članice imaju pravo sudjelovati u ovom fondu, postoje sredstva koja su dodijeljena za svaku pojedinu državu i ako neke e, države e, članice ne žele sudjelovati imaju i na to pravo. Da, moram priznati da nisu sve države članice bile oduševljene ovom uredbom ali e, na svu sreću u posljednjih nekoliko, odnosno nažalost, ispričavam se, u posljednjih nekoliko godina se slika u Europskoj uniji znatno pogoršala i ne vidimo niti u jednoj državi članici enje razine siromaštva i zato su države članice sada prepoznale da se radi o novom instrumentu, novom fondu koji mogu koristiti sve države članice i svi građani Europske unije i hvala još jednom parlamentu na potpori koju smo od njih dobili i na njihovoj borbi za usvajanje e, ovog programa, ovog instrumenta. Znamo da je vrlo važno razmjenjivati dobre prakse, iskustva o dobrim praksama. Znamo da neki e, nacionalni socijalni sustavi u državama su vrlo korisni, da na temelju e, njih druge države članice mogu naučiti i članak 10. uredbe uvodi odredbe o načinima koji se, na kojima se ova iskustva i najbolje prakse mogu dijeliti kako mi smo isto postigli da neke aktivnosti koje možda nisu predviđene ovim e, fondom, ovim instrumentom, ovom uredbom se mogu e, uključiti na temelju tih razmjena. Što se tiče poljoprivrednih viškova, e, o tome se mnogo razgovaralo i mislim da je važno da smo sada definirali da se viškovi ne smiju koristiti i da u okviru nove, novog ZPP-a sve je manja vjerojatnost da će doći do takvih viškova i zato smo u članku 23 predvidjeli da ako dođe do takvih viškova moći ćemo ih koristiti u programu, ali morat ćemo za njih platiti. Morat ćemo za njih izvoditi sredstva. Tko će platiti? Države članice koje koriste te viškove će morati, će morati platiti, nadoknaditi, financijski nadoknaditi te troškove, a ne iz europskog budžeta. Pa isto je, da, to je ovaj proračun od 3,5 milijarde eura koje će biti na raspolaganju državama članicama, znači ako zemlje članice žele koristiti te viškove, moraju e, pokriti to iz svojih sredstava koje su im dodijeljene putem ovog fonda. Što se tiče komunikacije Mislim da je važno da e, se e, nevladinim organizacijama i partnerskim organizacijama ali siromašnim osobama e, da ih se obavijesti, e, da se provedu kampanje informiranja za te ljude i za ta tijela. U članku 19 je predviđeno su predviđene aktivnosti informiranja i isto tako smo predvidjeli nadzor implementacije odnosno provedbe operativnih programa. Isto tako smo e, uveli odredbe pokrivanja administrativnih troškova u iznosu od 5%, radi se o paušalnom iznosu, jer ne želimo da e, države članice e, troše previše vremena na računovodstvo i na administraciju. Želimo da se zaista fokusiraju na ono što je bit, ono što je osnova ovog programa, odnosno pomoć e, siromašnim ljudima i želimo da 5% paušalnog, e, paušalnih, e, imamo 5% paušalnog iznosa za administrativne troškove koji su na raspolaganju zemljama članicama. Nema, nemaju države članice mogućnost ne sudjelovati u programu, u fondu, ali imaju mogućnost e, ne sudjelovati u e, dijelu programa koji se odnosi na pomoć u hrani. Drago mi je da nakon svih ovih rasprava e, da čak i one zemlje članice koje su se potpunosti protivile stvaranju ovog fonda, uspostavljanju ovog fonda su sada našle način koji bi im, na koji bi način mogli imati koristi od ovog fonda nema e, rizika da nećemo potrošiti sredstva iz 2014. godine zato što sada se primjenjuje N plus 3 pravilo znači e, e, svi troškovi koji nisu, odnosno sva sredstva koja nisu iskorištena 2014. godine mogu se koristiti u, u, N plus 3 razdoblju, odnosno sljedeće tri godine. mi Sljedeće pitanje koje je isto tako važno e, tiče se e, raskoraka između e, sredstava za 2014. i 11% predfinanciranja. To je bilo izračunato na temelju inicijalnog iznosa od 2,4 milijarde eura. I znam da postoji taj problem, ali prvo do 11. rujna imamo rok za primanje e, operativnih programa, a zatim imamo šest mjeseci da bismo ih odobrili. Nećemo iskoristiti svo naše vrijeme, e, odnosno nećemo, nećemo to rastegnuti maksimalno e, i uzeti vremena koliko imamo, nego ćemo nastojati to napraviti što je brže moguće, zato što znamo da postoji hitnost u državama članicama ali isto tako znamo da postoji mogućnost e, e, da zatražimo izmjene proračuna, e, jer ako nam nešto preostane u ovoj godini, mi ćemo to prebaciti na sljedeću godinu, ali mislim da 11% predfinanciranja je zaista dovoljno da bismo proveli fond u potpunosti bez da to predstavlja dodatno opterećenja, financijska opterećenja za države članice. Mislim da sam ovime pokrila većinu pitanja. E, a što se tiče delegiranog akta, htjela bih zahvaliti odboru za zapošljavanje njihovom, na njihovom odobravanju, usvajanju, e, odnosno činjenici da su bez prigovora usvojili, e, odobrili ovaj delegirani akt. Htjela bih samo objasniti da taj delegirani akt sadrži odredbe koje se tiču sustava nadzora i revizije i isto tako e, o obvezama izvještavanja. Države članice ta sada moraju e, e, definirati, odnosno imenovati svoja upravljačka tijela. A, isto tako moraju definirati koje vrste podataka moraju sakupljati i prikupljati i slati komisiji. I mislim da smo s ovim delegiranim aktom zaista napravili pravi pomak Eh, u eh, pravovremenom eh, programiranju u, u, pogled, u odnosu na države članice i prvo izvještavanje dolazi u 2015. za razliku od kohezijske politike koje dolazi u 2016. godine i e, želimo zaista da zemlje članice imaju sve potrebne informacije o načinima prikupljanja podataka i podacima koje trebaju prikupljati i slati Europskoj komisiji kako bismo e, pomogli e, pravilnom provođenju ovog fonda. Hvala. Hvala. Mislim da nam je sad savršeno jasno sve što odnosi brojnih stvari ovog poljoprivrednog aspekta koji može preostati. A što se tiče ovog proračunskog pitanja, vi ste spomenuli mogućnost e, rebalansa. Da li nam e, opća uprava za proračun može iznijeti svoje mišljenje? Gospodine Preza, izvolite. Da, hvala predsjedniče. Dakle, podsjećam da uz jako aktivno sudjelovanje parlamenta u ovom programu što je predviđeno na upravnom osnovu, dakle da se poveća do milijardu eura u ovom razdoblju koje se treba dodati e, prvobitnim e, milijardu i pol. I to povećanje je e, dobrovoljne prirode od strane država članica koje mogu sudjelovati, koje su se prijavile za sudjelovanje u tom programu. Dakle, kao što je kolegica to ispravno podsjetila, države članice koje imaju do rujna da predstave svoje programe. Mi se nadamo da će u tom trenutku iznosi e, biti oni koji su najavljeni i to će se moći napraviti posredstvom e, virmana proračunskih e, tijela što je odobreno strane vijeća i da nadamo da to neće biti dakle nikakva, nikakav veliki rebalans, tako da ćemo moći e, uskladiti proračun na adekvatan način. Hvala. Hvala. Da, to je dakle rješenje koje bi u svakom slučaju bilo najbolje. Predsjednice, imate li vi nekih dodatnih pitanja? Ajder, Elder? Ne? Gospodin Rike, izvolite ja imam samo jedno malo pitanje koje se postavljam. Naime, u prethodnoj konfiguraciji ovog fonda za pomoć za najugroženije osobe koji se e, oslanjao na e, poljoprivredni e, fond, dakle to je odgovaralo 3,5 milijardi e, eura, ali to nisu sve države koristile? Da li trebamo dakle pretpostaviti da će se to odnositi samo na one države koje su koristile te fondove ili ja ne znam onda kojim ćemo čudom moći stabilizirati taj iznos? Jer ako taj isti iznos treba podijeliti između nekoliko država članica, da li će svi raspolagati jednakim iznosima? Eto, to je moje pitanje. Matematički odgovor je jasan, a politički možda biste mogli objasniti pervanš, zašto ste inzistirali da to bude tako? Pa eto, kao prvo, sam duh ovog novog e, osnova. Čujte, ovo je nastavak one prethodne rasprave koju smo imali o EU 2020. E, Tada je bilo čitvo pitanje o borbi protiv e, siromaštva, da li je to bilo pitanje subsidijarnosti ili je pitanje u kojem je Evropska unija treba sudjelovati i boriti, boriti se. I evo sad imamo ishod toga svega, jer oni koji nisu htjeli sudjelovati u Europskom fondu za pomoć najugroženijima, smatrali su da je to e, akcija koju bi mogli e, dakle stvar na, za koju bi se mogli zalagati učinkovitije na nacionalnoj razini, a ne na europskoj razini. Dakle, onda je to čitava politička rasprava strukturirana između europskih političkih e, skupina i tako dalje. No, ono što se odnosi na fond za pomoć najugroženijima je dakle da će svaka država minimalno sudjelovati i istina je da države koje vidimo da su zastupljene u drugom stupu, dakle u programu e, socijalne uključenosti, su države koje su odlučile sudjelovati minimalno u ovom drugom stupu i dakle koje ne sudjeluju u onom dijelu koji se odnosi na pomoć u hrani. Ali ja nemam baš ključ raspodjele toga svega, ali uvjerena sam da komisija to ime raspolaže i može nam pružiti brojčane podatke. Mislim da one države koje vas najviše interesiraju da sudjeluju pod istim uvjetima kao što je to bio slučaj u prethodnom u okviru prethodnog programa. Hvala Pervanš. Salvador, izvoli. Oprostite što se vraćam na ovaj dio rasprave, no čini mi se da je ključno za učinkovitost ovog fonda da si postavimo pitanje o tome da li postoje dva različita pristupa, da li neke države žele E, progurati su pitanje, odnosno načelo subsidijarnosti i minimalnog sudjelovanja, dok druge to primjenjuju na malo e, širi način. Dakle, tu onda imamo proturječje unutar Europske unije glede namjere e, sudjelovanja u ovom fondu i mislim da to ugrožava učinkovitost tog samog fonda. Dakle, to je pitanje koje ima svoj politički aspekt koji je značajan i mislim da imamo tu e, kontradikciju između ta dva pristupa koji ugrožavaju opću učinkovitost samog fonda. Mislim da je to pitanje o kojem parlament i napose odbor za proračune moraju raspraviti. Trebalo bi pobliže analizirati prve rezultate izvršenja ovih odredbi. Pa, Mogli smo pokrenuti pitanje pravnog e, osnova, ne znam kako, ali vjerojatno postoji način, ali u pravnom osnovu je to tako e, napisano i to je ono što nazivamo cijena političkog kompromisa, jer u suprotnom ne bismo više imali nikakvi fond. To je rješenje do kojeg se je došlo u vijeću i Europski parlament je odlučio to odobriti, dakle mi smo svi na plenarnom zasjedanju potvrdili taj pravni zakonodavni osnov za ovaj novi fond na tom temelju. Iskreno govoreći, a kad bih se mogla vratiti nazad e, u samim pregovorima, e, pregovaračka ekipa samog Europskog parlamenta e, je bila sačinjena od ljudi koji su se zalagali za i oni koji se nisu zalagali za parlament, među kojima je osoba koja se javila za riječ, koja će uzeti riječ za koji trenutak. No, ta ekipa je jako loše e, primila sporazum u vijeću jer su se stvarala ta dva paralelna programa. I u konačnosti, kad smo vidjeli da je to cijena sporazuma u vijeću, onda se pristalo na to rješenje i potvrdilo se da taj drugi e, stup, dopuste predsjedniče da u potpunosti razotkrijem kakav je bio duh, pregovarački duh u tom trenutku. Dakle, mi smo e, smatrali da taj dio socijalne uključenosti koji, koji su tražili protivnici ovog fonda, da na neki način bude dvostruko korišteno ili da postavi neku nesnoću glede samog fonda. To je tako bilo jer u samom socijalnom, Europskom socijalnom fondu smo prvi put e, pristali na to da 20% Europskog socijalnog fonda u buduće bude korišteno za e, pitanje socijalne uključenosti, tako da je došlo do konfuzije između ciljeva i instrumenata. Iz tog razloga Europski parlament, a to je nešto što smo se stvarno morali dobrano zalagati i uspjeli smo se izboriti za to, i uspjeli smo dobiti da se uključi u pravni osnov, odnosno u e, odredbe o e, Europskom fondu za pomoć najugroženijima, jeste da taj dio bude isključivo rezerviran, za najugroženije i da to ne interferira na e, funkcioniranje Europskog socijalnog fonda. Naravno, što se tiče stava Europskog odbora za proračune, kada budemo prozivali države da vidimo kako one primjenjuju, koriste ta sredstva i da vidimo da li će u idućem sazivu biti to bolje obavljeno, dakle provedba sporazuma međunarodnog financijskog okvira višegodišnjeg financijskog okvira e, treba će uspostaviti jasno kako, ustanoviti jasno kako se to radi i što se tiče Europskog socijalnog fonda i fonda za pomoć najugroženijima, ali e, to je sve bilo predviđeno od zakonodavaca. Hvala, gospođa Kornelisen, imate riječ? Najljepša. Hvala vam. Ne znam jeste li mene ovdje prozvali kao jednu koja se protivila ovom fondu, ali garantiram vam da sam ga ja podupirala još od još ono tak nekoliko godina, 2012. se dogodilo ovo sa sudom i Njemačka je prijetila da će zaustaviti e, fond. Ja sam učinila sve što sam mogla kako bih učinila sve da nizozemska prestane blokirati ova sredstva za fond. Na koncu po meni ono što je najvažnije je da se ovih nekoliko milijuna ljudi koji su ovisili o prethodnom poljoprivrednom programu koji je trajao od 25 godina da se uspijemo za njih pobrinuti. Zato smatram da je dobra ideja da zemlje poput moje nizozemske da koriste što je moguće manje sredstava iz ovih fondova zato što to vrijedi za Njemačku, na primjer, zato što postoje zemlje u kojima mnogo više ljudi ovisi o ovakvim programima. To se prije svega odnosi na ljude u Španjolskoj, Portugalu, Grčkoj, u nekim zemljama koje su zbilja duboko utonule u krizu i gdje je situacija puno gora nego u zemljama koje sam malo čas spomenula. Tamo ljudi doslovce gladuju. Ja se zalažem za ovaj fond, ali htjela sam da bude dobrovoljan. I on to jest u stvarnosti, zato što su se zemlje podijelili na osnovu onoga što im je potrebno za najgroženije skupine. Mislim da to ne predstavlja teoretski ili praktični problem, zato što je fond mu je prethodio također bio fond u kojem su neke zemlje sudjelovale, u druge ne, u zavisnosti od svojih potreba, te sam uvjerena da će sada novac doći do onih kojima je najpotrebniji. I to će biti zbilja zadovoljavajuće. Pitanje koje želim postaviti je sljedeće. Stvorili smo čitav niz mogućnosti, uključujući onu da se organiziraju aktivnosti za donaciju hrane, kako bismo se borili i protiv bacanja viškova hrane. To se odnosi na poljoprivrede, na prodavače, na sve one u prehrambenom lancu. Kako bi oni davali e, te viškove na prava mjesta. Dakle, to je mreža koju smo uspjeli stvoriti, međutim strah me je da e, neke zemlje članice koje su sudjelovali u prethodnim programima da će nastaviti na način kako su prije činile, a to je da troše novac na iste stvari kao i prije, da neće uzeti u obzir ove nove mogućnosti. Pitam se e, kako će, se to, kako će to utjecati na stvaranje ovih operativnih programa, hoće li oni obuhvatiti sve mogućnosti koje su na raspolaganju. Merci. Hvala. Göran Fern, Hvala, želim reagirati na ono što je Salvador rekao, zbilja se ne slažem Moramo shvatiti da su socijalne politike dio subsidijarnosti, imamo različite sustave socijalne skrbi, različite razine i strukturu siromaštva. U svim zemljama postoji siromaštvo, pa tako i onim najbogatijima, ali tip struktura se razlikuju, naročito zato se razlikuju sustavi socijalne skrbi i zato je važno da imamo sustav za ovaj fond koji neće ići protiv naših postojećih socijalnih sustava i zato je potrebna ova fleksibilnost. Ja mislim da će fleksibilnost učiniti program učinkovitijim nego ukoliko budemo pokušali primijeniti iste mjere na sve e, zemlje članice. Dakle, fleksibilnost će ga učiniti a učinit će ga i prihvatljivijim za one zemlje koje prije nisu sudjelovale u sličnim programima. Zato se još jednom ponavljam, tražim, smatram da fleksibilnost ono što je potrebno kako bi ovi problemi postali učinkoviti. Merci, Salvador. Hvala, Salvador, imaš riječ? Nisam namjeravao iznijeti nikakvu, napraviti nikakvu izjavu, samo sam, evo, ispolio e, svoje strahovanje, no svakako me je Goran Farm umirio. Evo, ja sam samo iznio strahovanje, to nije bila nikakva afirma, afirmacija. Dobro. Ima li kakvih drugih komentara, pitanja? Ne, dobro. Hvala, hvala svima, hvala vama predsjednice. Da, imamo pitanje gospođe Kornelisen. Evo mogu odgovoriti gospođi Kornelice, nije problem. Dakle, evo, pitanja gospođe Kornelice i gospodina Rike Adriana, izvolite, imati riječ. E, u operacionalnom programu ne mislimo da će se baviti pitanjem e, višaka hrane, ali mislim da možemo potaknuti države članice da e, koriste to u posredstvom onih drugih država i da potaknu druge države koje nemaju to iskustvo posredstvom platforme i članka desetog I to je za nas jako važno i doista se trudimo da to e, postane moguće kako bi države članice stekle više iskustva i saznanja o svim mogućnostima da se pomogne ljudima koji su socijalno isključeni no e, zasigurno u e, uredbi to e, nije predviđeno i ne očekujemo od programa da govori državama što i kako da radi. Što se tiče pitanja iznosa novca, iznosa kojima raspolažemo došlo je do promjene jer u realnim iznosima je 3,4 milijarde za 2011 a do sada program za poljoprivredu je bio 100% financiran iz europskog proračuna. Dakle, sve ukupno je došlo do povećanja raspoloživih sredstava, tako da je to eh, da ćemo raspolagati višim sredstvima nego u trenutnom eh, trenutnim sredstvima, dakle države članice će više sudjelovati u eh, financiranju ovog programa. Hvala najljepša. Odlično, zahvaljujem predsjednici, izvjestiteljima i predstavnicima Europske komisije. Eto, dragi kolege, iscrpili smo dnevni red za ovaj pripodnevni dio. Zamolit ću koordinatore da ostanu, a suradnici koordinatora E, koji nisu tu, molim ih da ih podsjete da smo se trebali naći u 12.30. Dakle, evo, prekidamo rad na 5 minuta. Prevoditelji ostaju s nama do 12.30 i u okviru sastanka koordinatora nastavljamo u 12.30.